E, Sada idemo na sljedeću. Na dnevnom redu imamo izvještaj e, gospodina Jakolina na temu e, Ureda Europskog javnih tužitelja. Izvjestitelj ima četiri minute. Grazie, signora Presidente, signora Commissario. Zahvaljujem. S, već mnogo godina vodi se rasprava o tome je li moguće osnovati ured europskog javnog tužitelja pozdravljamo inicijativu e, komisije e, jer ona ide u smjeru stvaranja europske unije e, pravde riječ je o objedinjavanju OLAF-a i Ureda Europskog javnog tužitelja i Europola, dakle sve bi se e, to objedinilo i time bismo e, krenuli naprijed kada je riječ o prijedlogu odbora Krim gdje smo dali niz e, preporuka i prijedloga koje treba koje trebaju biti provedene do 2014. godine. E, istražka prevoditelja Eurojusta na ne Europol. Dakle, e, trebamo e, istraživati kaznena djela koja štete interesima, financijskim interesima Europske unije sada imamo e, pojačanu policijsku suradnju i velika sredstva nestaju iz proračuna Europske unije. Ta se sredstva uzimaju iz drugih područja, e, nestaju iz područja kulture, obrazovanja i tako dalje e, i ta sredstva zapravo upadaju u crnu rupu novca koje peru E, kriminalne organizacije. Moramo surađivati s e, Eurojustom, Europolom i Olafom e, kako bismo riješili neke od tih problema. Pozdravljam ove kompromisne amandmane i nadam se da ćemo imati izvješće koje će osigurati dobre postupke i dobre istrage i jasan vremenski okvir kada je riječ o provedbi pojedinih prijedloga. E, imamo e, odredbe o postupovnim jamstvima, o prihvatljivosti dokaza, o istragama. Istovremeno imamo e, snažnu strukturu koja će ojačati ulogu nacionalnih sudova, ali isto tako i Europskog suda prava pravde, e, odnosno Europskog suda kada je riječ o nametanju sankcija. Nisam se bavila ulogom vijeća Sutra se nadam da ćemo usvojiti ovo privremeno izvješće sa znatnom većinom. Nadam se da ono odražava većinski stav u Europskom parlamentu. Želimo ured Europskog javnog tužitelja koji će dobro funkcionirati, koji će provoditi europske uhidbene naloge, koji će provoditi naloge za istrage, koji će moći e, oduzeti imovinu i želimo imati odgovarajući paket e, zakona protiv pranja novca koji će nam dati veću transparentnost i omogućiti e, tužitelju istrage e, osumnjičenika za e, financijska kaznena djela na učinkoviti način. To nas vraća na jutrošnju debatu o korupciji, pranju novca i ostalom. Nadam se da ćemo ovaj petogodišnji rad, da će to biti nešto na čemu ćemo moći nadograđivati E, da ćemo provoditi subsidijarnost u interesima pravde i da će građani imati povjerenje u Europsku uniju i u njezine institucije, e, da će imati povjerenja e, da se sredstva koriste na pravi način i da ćemo imati bolju transparentnost. Hvala. U ime komisije gospođa Vivian Reding, predsjednica komisije. Dame i gospodo, prvo vam želim želim reći koliko sam zahvalna parlamentu, e, izvjestitelju, izvjestiteljima u sjeni e, što su e, učinili da se glas parlamenta čuje u ranoj fazi ovog procesa. To jasno pokazuje koliko je važno i koliko je hitno izraditi najbolji alat da se europski proračun zaštiti od ruka kriminalaca. Zahvaljujem svima koji su dali svoj doprinos ovom odličnom privremenom izvješće. E, vrlo ću pažljivo e, saslušati parlament i ozbiljno ću shvatiti sve preporuke parlamenta u kontekstu pregovora u vijeću. Imamo zajedničku dužnost, dužnost da se borimo protiv kriminala, protiv financijskih interesa Europske unije. E, prijevara u zemljama članicama dovodi do značajnih financijskih financijskih e, gubitaka. E, to se procjenjuje na nekoliko stotina milijuna eura svake godine. Međutim, e, prijevara isto tako potkopava povjerenje europskih građana u njihove institucije. Zbog toga se moramo boriti protiv korupcije i protiv kriminala. Ured Europskog javnog tužitelja želi ojačati i pomoći zemljama članicama u borbi protiv e, kriminala, ciljajući one kriminalce koji rade protiv financijskih e, interesa Unija. Prijedlog e, iz prošlog srpnja nakon zahtjeva parlamenta je dio novog okvira koji izgrađujemo, a koji uključuje i direktivu direktivu o borbi protiv prijevara, e, cijeli skup postupovnih prava kao i reformirani Eurojust. Predložili smo e, integrirani i decentralizirani model prvo da bismo izbjegli stvaranje e, nove složene i skupe paralelne strukture i kako bismo se oslonili na stručno znanje nacionalnih tijela E, zatim drugo, da bismo osnažili neovisnost i učinkovitost Ureda Europskog javnog tužitelja, što je kondicio sine qua non da bi se osigurala, e, da bi se osigurala vjerodostojnost e, novog ureda. Sve aktivnosti Ureda Europskog javnog tužitelja se moraju rukovoditi načelima iz povelje o temeljnim ljudskim pravima, što uključuje i pravo e, na pravično suđenje e, i na jednake, e, jednake uvjete za obje strane kao i da se ne može nekome suditi dva puta za isto djelo. Ja bih naglasila dva aspekta privremenog izvješća. Postupovna prava i sudsko preispitivanje presude. Trebaju se poštivati minimalni standardi Europske unije u postupovnim pravima u kaznenim postupcima u svim zemljama članicama. To je ključni element odgovarajućeg funkcioniranja Ureda Europskog javnog tužitelja. E, predložena uredba zato ima za cilj najviši standard zaštite osumnjičenika e, protiv e, kojih se pokrene kazneni postupak od strane Europskog javnog tužitelja roditelja. E, to treba e, biti e, utek koji će uravnotežiti ovlasti e, europskog javnog tužitelja na razini e unije stoga smo kao ključni element prijedloga uključili snažan sustav zaštite prava osumnjičenika koji se oslanja na pravnu stečevinu unije na tom području kao i na nacionalne zakone uredba da daje nova prava izravno osumnjičenicima e, koja se mogu e, uživati u skladu s nacionalnom e, pravom kao na primjer pravo prikupljanja i iznošenja dokaza. Drugo o čemu želim govoriti je preispitivanje sudske odluke. To je predviđeno u prijedlogu i to će osigurati sveobuhvatnu razinu sudske sudskog preispitivanja e, sudskih presuda u cijeloj Uniji. E, komisija je otvorena i za dodatne opcije kako bi se e, ojačalo to načelo preispitivanja odluke uključujući i snažniju ulogu Europskog suda. Želim vas obavijestiti da sam imala vrlo konstruktivnu debatu s ministrima o tom prijedlogu na vijeću ću e, o pravosuđu prošli tjedan. E, grčko predsjedništvo je vrlo vješto postavila tri pitanje ministrima o strukturi, podjeli radu, rada i postupovnim e, jamstvima zaštitnim mehanizmima. Dakle, bila je snažna potpora za cilje i za tehnički rad. Ja sam uvjerena da će više zemalja, da što više zemalja članica bude sudjelovala u onoj inicijativi, to će se bolje zaštititi novac poreznih obveznika u zemljama članicama. E, moglo bi se dogoditi da mnoge zemlje članice budu uključene u ovaj projekt i mislim da je to dobra vijest. Komisija stoga e, želi i dalje imati otvoreni stav u ovom procesu pregovaranja kako bi se došlo do razumnog kompromisa. E, nalazi iz vašeg privremenog izvješća će pomoći unaprijediti e, raspravu u tom smislu. Zahvaljujem. A sada, kako mislim da kolega Lamasur nije ovdje, obraćam se kolegi Bresleu, kolegici Bresleu. Gospođo Paveniće, predsjedniče. Samotno što vijeće ne sudjelo u ovoj raspravi, ali to je isto tako vjerojatno i značajno za cijeli ovaj postupak. S mnogo naivnošću e, bojim se ćemo uspostaviti još jednu europsku agenciju koja će biti preopterećena sa e, novim zadaćama i e, stoga nažalost neće proizvesti, bojim se, dodatnu vrijednost e, ako ističe europska sredstva i nakon deset godina doista sam iznenađena onime što je komisija predložila. Glavne manjkavosti osjaju, a neučinkovito sudstvo u mnogim državama članicama je dalje prisutno. Komisija trenutno čini se ne uviđa da treba zapravo ono što nije dobro. Pet amandmana sam podnijela za koje bih apelirala Radi se da Europski parlament mora imati mogućnost suodlučivanja, treba nam isto tako i ukidanje imuniteta za e, europske službenike, da Europski ured javnog tužitelja može obavljati svoj posao i u Briselu, jer mislim da bi državni službenici trebali isto tako dobrim primjerom pokazati u čemu se radi pri dobrom radu Europskog ureda javnog tužitelja. A sada kolegica Renje. Hvala gospođo predsjedavajuća, gospođo povedenice. Rekli ste što bi nas stajalo kada ne bismo imali Europski ured javnog tužitelja? Stotine milijuna eura. To je dosta visoka cijena. Zašto je tome tako? Ima samo pet slučajeva gdje smo do sada imali e, presudu iz toga. mnogo govori u prilog tome da nam je potrebno europsko tužiteljstvo kako bismo imali prave zaštite mehanizme kojima ćemo se boriti protiv prijevare. Nažalost imamo i važne prepreke i to se vidi time što je 14 država članica unijelo žutu karticu. Ja sam u nacrtu mišljenja za odbor za pravna pitanja prije svega e, raspravljala odnose između Europskog ureda javnog tužitelja i Olafa i e, Europola i tu moramo imati jasno naznačene okvire kako bismo imali pravo zakonodavstvo. Dakle, ja želim reći da za uspostavu Europskog ureda javnog tužitelja, a isto tako realistično moramo reći da nam još predstoji dug put. Hvala. Hvala. Sada dajem riječ e, gospođi Holmariz iz PP-a. Gospođo Pavljenice, gospođo Pavljenice i predsjednice, ja, meni je drago što Europska komisija koristi svoje nadležnosti kako bi smo se svi zajedno borili protiv teškog organiziranog kriminala. Mi smo u Europskom parlamentu već dosta često, kao i u izvješću e, posebnog odbora za borbu protiv prava novca i korupcije, ustanovili da je borba protiv ovakvog kriminala nešto što je od velikog financijskog interesa za mnoge države članice. Ja sam razočarana, ali mogu dobro razumjeti kolegicu Gresle, jer imam ovaj prijedlog da zapravo nemamo jasne niti financijske niti sadržajne nadležnosti ovog ureda. Utjecaj organiziranog kriminala, bilo da se radi o drogama, trgovine ljudima, kibernetičkom kriminalu ili drugom, je nešto što ima velikog utjecaja i na europski proračun. I stoga bih rado da na važnim mjestima stavimo i dostatna sredstva jer do sada za europskog tužitelja nismo stavili na raspolaganje niti dodatno osoblje, niti e, dodatne financijska sredstva. A taj ured sada dobiva velike nadležnosti. Imamo 1600 slučajeva, a sa 190 službenika se smatra da će se ti slučajevi obraditi. Ja to smatram nerealističnim i manjkavim, a slična situacija i u Europolu. Hvala, gospođa Sipel. Straftaten gegen die činjeni, činovi protiv financijskih interesa Europske unije nešto što se direktno, direktno utječe i na europskog poreznog obveznika. I stoga je moj klub zastupnika načelno za ta novo Europskog ureda javnog tužitelja. No, prijedlog komisije u ovom obliku kakav je pred nama je problematičan. Jer s jedne strane želimo imati Europskog tužitelja sa daleko sežnim nadležnostima, a s druge strane još uvijek nismo bavili naš rad što se tiče minimalnih standarda e, kada govorimo o kaznenim postupcima. Ali povjerenje u pravnu državu upravo zahtjeva oboje. Staviti osumnjičenike pred lice pravde. To je jedna glavna zadaća. U postupku suodlučivanja mi imamo pravo samo odbiti ili prihvatiti. Iz toga moramo jasno reći gdje još vidimo e, manevarskog prostora za poboljšanja. Postupovna prava još treba dalje razgraditi. Europski tužitelj mora biti neovisan, a istodobno nam je potrebno da pruži učinkovitu pravnu pomoć e, osobama kojima je to potrebno. Treba nam isto jasna definicija kada uopće europski tužitelj smije se uključiti, a isto tako i pravila za e, prikupljanje i iznošenje dokaza ne smiju dovesti do toga da se harmoniziraju regulative, ali na jako niskoj razini. Meni je u svakom slučaju bitno da Europski ured javnog tužitelja kao prvo bude nadležan za kaznene postupke protiv financijskih e, interesa Europske unije. A mi zatim isto tako popisujemo isto tako e, određena pravila što se tiče daljnjeg savjetovanja u vijeću jer mi želimo se boriti protiv e, financijski štetnih kaznenih dijela ali samo tako da poboljšamo kazno-pravne standarde u Europskoj uniji. I na posljedku sve države članice bi trebale se uključiti u ovo, inače ova mjera nema nikakvog smisla. Hvala. Hvala gospođo Sipel. Gospođa Veder iz Liberala je sljedeći govornik. Izvolite. Kolege, prvo bih htjela zahvaliti izvjestiteljima na ovom doprinosu i svim izvjestiteljima u Sjeni koji su radili na ovom važnom ja pozdravljam prijedlog Europske komisije. Uvjerena sam da će u budućnosti Europska unija imati velike koristi od daleko sežnog prijedloga koji se tiče e, regulative e, područja kaznenog prava. Uspostava Europskog ureda javnog tužitelja koji će se baviti nadzorom financijskih interesa Europske unije je samo prvi korak u tome. No, to bi moglo biti e, nešto što će naići na prepreku država članica kada se radi o tome da se uključe u projekte, a to bi zapravo bio jedan korak dalje u europeizaciju naših pravnih sustava. Moramo priznati da sada nekoliko država članica pokazuju da će nerado sudjelovati u ovim mjerama, čak i ako je ideja stvaranja Europskog ureda javnog tužitelja dosta stara, o tome se razgovaralo već prije dosta godina i to je jasno naznačeno i u ugovoru. No, ipak e, ta bi akt reakcija trebala uključiti oba su zakonodavca, dakle kako vijeće, tako i Europski parlament. Stoga, iako pravna osnova za uspostavu tog ureda zahtjeva odluku vijeća uz sa, samo suodlučivanje parlamenta, ja ipak smatram da e, uspostavu tog ureda javnog tužitelja ne bi trebalo zadirati na individualna prava onih osoba, jer tu Europski parlament ima e, su zakonodavne ovlasti. Ovo izvješće odašilje jaku poruku vijeću. Dok osnivamo europske agencije koje će imati postupovne i kaznene ovlasti, moramo istodobno i određivati okvire koji se tiče, tiču pravnih lijekova, onih koji su uključeni u te postupke, naravno sve u skladu sa zaštitom ljudskih prava i temeljnih prava. Ja sam uvjerena da međusobno povjerenje bi bio, bila baza na kojoj trebamo daljnju konsolidaciju ako želimo doista finalizirati rad na kojem trenutno radimo. Hvala e, kolega Zobroj, vam upućuje plavi karton, hoćete li prihvatiti njegovo pitanje? Da, izvolite. Hvala vam. Draga kolegice, ne mislite li da bismo bili učinkovitiji kada bismo se odlučili na to da nacionalni uredi tužiteljstva obavljaju svoj posao umjesto da svake godine trošimo novce na uspostavu nove birokratske institucije koja možda neće ni učinkovito raditi. Mogu bi tu biti problemi sa nadležnostima i zapravo sa sukobom ovlasti. Izvolite. Kolegice, želim reći da se ova rasprava doista odvijala prije nekog vremena i stoga je to moguće prema ugovorima da se uspostavi ovaj ured. Ja ne smatram da način na koji je on osmišljen da će to biti birokratska institucija, zato što će on doista raditi kroz tužiteljske ustanove u pojedinim državama. Ono što bi ja rado vidjela jest da Europski parlament vrši svoje pravo kao su zakonodavac u ovom postupku. Hvala vam iz Kluba zastupnika zelenih, gospodin Albrecht. Dopustite mi da zahvalim izvjestitelju i izvjestiteljima u Sjeni na ovom privremenom izvješću. Mislim da je to dobar znak, važan znak, jer moramo ići napred. Ali, nažalost, vijeće nije ovdje, to nije dobro i ovaj signal koji želimo dasati je upravo nešto što želimo da čuje vijeće, jer na posljedku mi možemo dati samo naše odobrenje. Ako nas vijeće sada posluša, možda onda na posljedku nećemo moći dati naše odobrenje. Postoje neki preduvjeti kao na primjer, ako želimo reći pod jedan da želimo više međugranične suradnje što je potrebno, onda moramo reći isto tako i pod broj dva da su nam potrebni zajednički standardi u Europskoj uniji. I zajedno u ovom domu, u svim klubovima zastupnika smo ostvarili pravo na informaciju i pravo na interpretaciju, pristupu odvjetnicima putem ovog doma, ali i putem vijeća. I stoga smatram da je doista razočaravajuće da kad govorimo o sljedećem koraku, dakle, o direktivi o zaštiti osobnih podataka, da postoji dio ovog doma koji ne želi nastaviti s tim standardima. To bi trebao biti preduvjet stoga bismo trebali izgledati te standarde jer je to isto tako i jedan temelj koji nam je potreban za uspostavu ovakvog ureda, a on nam je hitno potreban za borbu protiv kriminala. Hvala gospodine Albrecht, budući da ste spomenuli e, odsudstvo vijeća, to je točka koju je spomenuo i kolega Gresla, samo bih preporučila da se ta tema raspravi sa klubovima zastupnika, jer klubovi zastupnike su oni koji dakle, uspostavljaju dnevni red što se tiše prisustva vijeća. I sada u ime GUE kolegica Kaj. Izvolite. Hvala vam. Ja smatram da bi parlament trebao odbiti prijedlog komisije o Europskom uredu javnog tužitelja. Ja bih apelirala vijeću da napravi to isto. 14 država članica je iznijelo svoje zadrške, 11 država članica je uložilo žutu karticu. Nacionalni parlamenti smatraju da ovaj prijedlog krši načelo supsidijarnosti i da ide predaleko. Neki parlamenti kažu da ovaj prijedlog sprečava države članice da imaju utjecaja vezano s tim koje, koje kriminal žele spriječiti. Ja svačam kriticizam nacionalnih država članica i mislim da komisija ignorira te iste i stoga bi cijeli taj prijedlog trebao odbaciti. Hvala. Gospođo Kari, gospodin Batten ima plavi karton Europska unija želi osnovati Europski ured javnog tužitelja sa široko pojasnom nadležnošću, a Velika Britanija je već rekla da, že, da neće sudjelovati u tome, ali da želi imati opciju uključivanja što se tiče 35 mjera za policijske službenike i za kazana pitanja. Tih 35 mjera su najopasniji našim tradicionalnim pravima i slobodama. Što se tiče Ujedinog kraljevstva, vlada je odlučila da dakle, ne sudjeluje u radu tog ureda, mi to smatramo nečasnim i bezvrijednim. Tužitelji će imati na raspolaganju sve postojeće legalne mehanizme poput Europskog uhidbenog naloga, a isto tako i nove mehanizme poput Europskog istražnog naloga. Iako E, taj ured neće imati dakle direktne nadležnosti u jednom kraju, on će imati indirektne nadležnosti zato što će se koristiti te mehanizme. Vlada predvođena Torima sad ne može braniti zašto ne želi sudjelovati u Europskom uredu javnog tužitelja pa želi uvesti taj ured na stražnja vlata. A isto dobno želi imati opcionalno uključenje ovih 35 mjera. No, UKIP Predlažem vam da ako želite zaštititi naše interese da glasujete za UKIP na europskim izborima. Hvala vam. U ime nezavisnih e, zastupnika kolega Bonanini. Hvala predsjednice. Ja sam se javio za riječ o ovom izvješću. Zahvaljujem se kolegi Jagovinu na tom izvješću kao izvjestiteljima u Sjeni. Želim reći da se u potpunosti slažem da ustanova e, Ureda Europskog javnog e, tužitelja predstavlja prostor sigurnosti i pravosuđe i e, prema tome u potpunosti se s tim slažem i to bi trebalo dati rezultate koje svi želimo. Jer e, prevare koje su e, vrlo prisutne predstavljaju štetu u eurozoni i prema tome ispravno je pokušati osnovati ured europskog javnog tužitelja. E, također, zemlje članice bi putem nacionalnih parlamenta trebali to zahtijevati jer čini se da se u okviru vijeća neće uspjeti postići jednoglasnost. Ipak, ovo e, ne može spriječiti da ipak ovakva ustanova ide na uštrb temeljnih prava građana. Prema tome, mislim da ne moramo e, samo stati na tome da vijeću predložimo da e, pazi da se ne prekrše temeljna prava, već e, da isto tako se da zaštita svim od, i nezavisnost od političkog utjecaja. Upućen vam je plavi kašton od strane kolege Albrehta, ako je to za prethodnog govornika u redu, ne možemo ići nazad, ali ako imate pitanje za gospodina Bonaninija, onda je to u redu, izvolite. Ja sam podigao svoju plavu karticu gospođi Kari i htio bih nju nešto priupitati, a vi ste to također i zabilježili. Ne, naravno da sam to zabilježila, onda bi vam bila predala riječ. Ja zaprimam vaš zahtjev sa kašenjem, a ona je u međuvremenu otišla. U redu, upalite mikrofon, molim vas što sam čuo već prije, možda bi mi drugi kolega mogao odgovoriti da dakle nema potrebe za prekograničnom suradnjom i da očito nema niti potrebe za poboljšanjem, ali ono što sam ja čuo do danas od raznih tužitelja i ja sam e, član e, kluba zastupnika koji smo i za e, da imamo potrebu za boljom prekograničnom suradnjom kad se radi o službenicima koji su zaduženi za provođenje zakona i ja bih rado znao kako što oni predlažu da se poboljša, kako bi se poboljšala situacija. No kolega Bonanini ne može odgovoriti u ime drugog kolege. Stoga nastavljamo sa drugim govornicima. Ja bih sada predala riječ kolegi Vosu, izvolite. Hvala vam. Ideja Europskog javnog tužitelja je zapravo dobra ideja, no kao izvjestitelj za reformu Eurojusta želim bih naglasiti da nam ovdje preostaju još dosta otvorenih pitanja koje bismo najprije trebali riješiti prije nego što se ovaj prijedlog uredbe za obje institucije počinje provoditi u praksi. I stoga bismo trebali razjašniti razna pitanja. Kao prvo, kako će se ovom reformom Eurojusta dalje e, odvijati e, suradnja, ako govorimo o pojačanoj suradnji, usput na temelju pojačane suradnje zapravo ta suradnja je zapravo oprečna u samoj uspostavi Europskog ureda javnog tužitelja, zatim kakav će utjecaj uspostava uspostave Europskog ureda javnog tužitelja imati na Eurojust i osim toga ta opća kaznenopravna područja unutar Europske unije bi zapravo trebalo propitati kako bismo isto tako propitali postupna prava kako bismo imali mjere harmonizacije, naravno uzevši u obzir načela razmjernosti, subsidijarnosti, nacionalnih pravnih sustava i tradicija u pojedinim državama članicama, a istodobno stvoriti jedinstvene strukture. Praktično gledano, mislim da ako primijenimo ovo ovako kako nam je to predočeno, da ćemo imati velike probleme. Kojem ćemo tužitelju predati slučaj ako imamo kolegijalno tijelo, je li se primjenjuje doista načelo subsidijalnosti? Što će se dogoditi sa pravima sudjelovanja i e, pravima u u zaštitu osumnjičenika? Je li moguće što se tiče sudaca da državno tužiteljstvo može imati utjecaja na same službenike u određenom slučaju. Meni se dakle čini da još nismo riješili dovoljno pitanja kako bismo išli dalje s ovim. Izvolite, gospodin Lopez Aguilar je sljedeći govornik. Ja sam imao čast biti ministar prava e, u trenutku kada se uvodio ugovor iz Lisabona i ja u potpunosti podržavam članak 86. koji je povezan sa osnivanjem ureda javnog tužitelja. Ja smatram da je ovo stoga dobra vijest da Europski parlament u svoji pozitivno gledište nakon što smo imali ovo izvješće gospodine Akolina odbora za građanske slobode, to je napredak, to je prvi korak, dakle, Europskog javnog tužitelja koji će moći se boriti protiv e, kriminala i koji će se moći zalagati za financijske interese Europske unije. To će biti Europski ured koji će doista moći primjenjivati e, pravdu, koji će moći prekogranično goniti e, kriminalce. I stoga moramo, dakle, s jedne strane regulirati rad Eurojusta, a s druge strane bismo također trebali imati jasnu crtu razgraničenja između nacionalnih ureda javnog, javnih tužitelja i europskog ureda javnog tužitelja. A isto tako bismo trebali nadići ove razne institucijske prepreke, dakle neki nacionalni parlamenti su uložili žutu, žutu karticu. Neke vlade malo zaostaju sa provedbom i stoga bismo trebali stvarno moći krenuti u postupak pojačane suradnje. Treba pravosudna harmonizacija na razini Europske unije kako bismo e, imali novi novo kazneno pravo, europsko kazneno pravo koje bi se doista moglo primjenjivati u praksi. Hvala. Kolega Binev je sljedeći govornik. Gospođo predsjednice, povjerenice, kolegi, i kolegice, ja podržavam osnivanje Europskog ureda javnog tužila koje će podići povjerenje europskih građana u provođenje prava, pravde i koji će se pobrinuti su tako da se europsko zakonodavstvo dobro primjenjuje. Prije svega u onim državama članicama koji su pod praćenjem, poput Bugarske, gdje se Europski ured javnog tužitelja, gdje se ured javnog tužitelja smatra korumpiranim per se. E, isto tako se može vidjeti da će sada svi doživljavati isti tretman pa i što se tiče političkih imenovanja to je nešto što je okarakteriziralo sve stranke koje su vladale sad u Bugarsku. A, Europski ured javnog tužitelja će biti jamac za profesionalizam, za jednak tretman. To će dovesti do povećanog poverenja europskih građana u pravosuđe. Hvala vam, gospodin Skurija. Hvala. Europski, e, Ured europskog tužitelja zahvaljujući zakonodavnoj inicijativi Europske komisije i e, zahvaljujući radu kolege koji je radio kao izvjestitelj, dakle kolegi Jakolinu. Dobro funkcioniranje Ureda europskog javnog tužitelja e, bit će moguće jedino ako to ne bude birokratska ustanova. Ona treba biti nezavisna, u njoj trebaju raditi stručnjaci koji moraju donositi brze odluke, vršiti dobre i precizne istrage kojim će slijediti kazneno gonjete i eventualna osuda. Tu radimo u prostoru slobode i e, e, prava i pravde o kojima govore naši temeljni ugovori a mnogi prekržaj naravno su sada sve više prekogranične prirode i na štetu su naše Europske unije. Vrlo često e, se radi i o e, kaznenim dijelima koji se zbog manjkavosti u nacionalnim zakonima ne mogu na odgovarajući način kaznenu goniti. I zbog toga je dobro da ovaj instrument europskog e, ureda javnog tužitelja može raspolagati E, instrumentima koji će omogućiti da se ovo ostvari. Hvala. Sada gospodin Karona. Hvala. Stvaranje Europskog javnog tužiteljstva, odnosno ureda, bi bio prvi značajan korak, iako ne jedini korak, koji bi pokazivao da dolazi do snažne suradnje među zemljama članicama u sektoru kaznenog prava. To je važno jer bi se na taj način započelo sa harmonizacijom različitih pravosudnih sustava i zakonodavstava. Ono što je izvjestitelj Kolino nazvao zajedničkim europskim prostorom pravde jer kriminal u Europskoj uniji ima sada supranacionalnu dimenziju. Mogli bismo reći da su kriminalci puno prije ušli u prekogranične dimenzije. Brži su u tome od Europske unije. Države članice žele dakle e, raditi na tom planu, međutim njihovo područje djelovanja je preusko i iz tog razloga svi bi trebali pokazati veću hrabrost kako bi dali zajedničke odgovore na zajedničke izazove. Hvala gospodine e, Karona, gospođa Koraca Bild ima riječ. Kriminal koji prelazi granice koji je mobilan sve je i veći i jači u Europi. I moramo imati neki mehanizam da se protiv toga borimo ne smije postati ni jedno mjesto, ni u jednom kutku Europe gdje se mogu sakriti ti kriminalci. Ured europskog tužitelja bi se trebao e, boriti samo protiv e, kriminala kojem je cilj koji nanosi štetu e, financijskom interesu Europske unije. Ali ipak tu imamo e, upitno, upitna je dodana vrijednost. EPO e, se upliče u nacionalne pravne sustave zato što se upliče u neke osjetljive e, aspekte krivičnog prava kao što su pravni lijekovi, prihvatljivost dokaza i zbrka u nadležnosti između lokalnih organa i europskog ovog ureda tužitelja donosi pravnu nesigurnost. Kako on može surađivati sa nacionalnim delegatima? Vodit će se istrage, vodit će ih nacionalni tužitelji. Kako ćemo onda izbjeći to preklapanje koje može dovesti do neizvršenja pravde. Moramo također zajamčiti i prava e, optuženih i osumnjičenih. Dakle, trebamo bolji prijedlog koji će više poštivati pravilo e, supsidijarnosti. subsidijarnosti. Činjenica da je 14 nacionalnih parlamenta uložilo žuti karton ne može se ignorirati. Hvala. Sada dajem riječ kolegi Liberackom. Hvala. Gospođo predsjedavajuća, gospođo povjerenice, dragi kolege, ovaj ured e, se osniva kako bi se krivično gonili počinitelji i kako bi se pravdi priveli oni koji škode financijskim interesima Europske unije to bi se trebalo, trebalo bi postojati jedna decentralizirana struktura koja bi se trebala zasnivati na nacionalnim pravnim propisima zemalja članica. I e, ima puno zločina koje se treba kazneno goniti, e, privredni kriminal, prevare, i različite druge, različite drugi oblici e, kriminala, posebno e, zlouporaba sredstava iz kohezijskih ili poljoprivrednih fondova, krijumčarenje na primjer cigareta, znači ima zaista e, puno mjesta za djelovanje, no htio bih se usredotočiti na E, razgraničivanje nadležnosti između europskog tužitelja Olafa, Eurojusta i naravno potrebna je suradnja, bliska suradnja sa zemljama članicama. Hvala e, kolega Liberatski. Gospodin Nikolson je sljedeći. Hvala vam. E, glavno opravdanje za stvaranje ovog ureda europskog tužitelja je veličina prevara koje se vrše protiv europskog proračuna. To je zaista i zapanjujuće. 304 milijuna eura je po izvješću revizora e, pronevjereno. Da li je europska javnost, odnosno da li je najbolji način da se bavimo tim pronemjerama osnivanje ovakvog ureda? ovdje gdje se odakle ja dolazim svi znamo da je to veoma osjetljivo pitanje, dakle rad policije i pravosudnih e, organa. Javno, povjerenje javnosti u Sjevernoj Irskoj je konačno nakon mnogo godina napora takvo da e, ono može samostalno djelovati i moram vas stvarno uvjeriti da je e, to povjerenje veoma krhko i to mogu reći na osnovu mog iskustva iz moje biračke jedinice. Mogu također reći da ovaj pristup e, nulte tolerancije za pronevjere sredstava iz europskog proračuna je zaista nešto što je potrebno, ali e, da li sada, nacional, da li sada zemlje članice trebaju osnivati nova skupa tijela, mislim nisam baš sasvim siguran.

koji će štititi financijske interese europske unije koji će štititi novac europskih poreznih obveznika koji će onda i proširiti izgradnju europskog prostora kaznenoga

Sada dajem riječ gospodinu Zobru. Da, kažu da Europska unija nije učinkovita u zaštiti svojih financijskih interesa. A sada moramo razmišljati o tome što smo mi voljni učiniti kako bismo poboljšali tu učinkovitost, kako bismo e, spriječili e, kriminal. Mislim da stvaranje jednog ovakvog ureda, znači ureda europskog tužitelja, nije dobar način. Mislim da trebamo biti fleksibilni u koordiniranju aktivnosti, odnosno nadležnosti i e, prava koje imaju nacionalni javni tužitelji. Mislim da razmjena iskustava, informacija, e, osposobljavanje i tako dalje su najbolji način da se to učini. Mislim da bi ovo naprosto stvorilo cijeli niz problema. Došlo bi do sukoba između tih ureda, e, između njihovih nadležnosti, odgovornosti i tako dalje. I mislim da uvijek na kraju se troši više novca. Imamo e, gospodarsku krizu i naprosto se to ne možemo priuštiti. Hvala. E, gospodin Stojanov je sljedeći. Hvala gospođo predsjednice. Da, postoji e, logika kada govorimo o snimanju Europskog ureda javnog tužitelja. I da, postoje moguće zlouporebe sa financijskim sredstvima Europske unije, no odgovor koji bismo mi trebali pružiti je zapravo odgovor na pitanje hoće li taj ured biti učinkovit. Jer ako tome neće biti slučaj, onda će on zapravo samo apsorbirati značajna sredstva E, što je zapravo bez, ikakvog, bez ikakve svrhe. Jedno drugo pitanje je hoće li postojati sud, Europski sud, hoće li postojati Europsko kazneno pravo, pravo za kazneni progon na razini Europske unije, a odgovor na sva ta pitanja je ne. I to nisam ja koji tako tvrdi, to

da je osnivanje e, zasnovano na članku 86 e, ugovora o funkcioniranju europskih zajednica gdje se točno opisuje na koji način se taj kompleksan aspekt e, stvaranja zakonskih propisa treba provesti u praksu. Zahvaljujem Europskom parlamentu na inicijativi i radujem se tome što će se usvojiti taj privremeni izvještaj Slažem se sa parlamentom da ne možete imati ured javnog tužitelja bez prava optuženih, e, bez da se e, jasno štite e, prava optuženih na horizontalan način. To je naravno jedan od razloga zašto je komisija naglasila ta prava na tako snažan način i zahvaljujem se parlamentu na ovom, ovoj stalnoj podršci i nastojanju da se usvoje ta postupovna pravila i pozivam vijeće da se sve preostala, sva preostala postupovna, e, postupovne odredbe također svoje. A sada dajem riječ našem izvjestitelju gospodinu Jakoliniju. Evo, saslušali smo mnoge doprisane kritike i iskazivanje odobravanja o dosjeu koji je zaista od velikog interesa za sve građane. Moramo ovdje odgovoriti na jedno načelo i vrijednosti koje su upisani u temeljne ugovore Europske unije i Europski sud. Međutim, ovdje se radi o preliminarnom izvješću gdje smo htjeli izraziti određene kritike u smislu prijedloga Europske komisije. E, mi vidimo da je to ipak sve složeno i u osnovi imamo povoljno mišljenje za tome. Treba poštovati temeljna prava, treba odrediti koje se e, dobre troškove e, vi trebaju za to vezati, a koji su loši. Zatim e, trebaju se vidjeti koje će biti točne nadležnosti ureda Europskog tužima Treba također vidjeti i kakva će funkcija biti Olafa jednom kada EPO bude ustanovljen. Također treba na bolji način se boriti protiv prijevare u Europskoj zajednici. Odluke se moraju donositi brzo. E, struktura mora biti vrlo agilna, ne preglomazna. Dakle, moramo štititi prava okrivljenih, a odluke se moraju donositi u kratkom roku. Na taj način će sasvim sigurno se građanima vratiti povjerenje u europske strukture. A kada e, se ne bi e, na ispravan način koristili resursi, one će prevladati u svijetu kriminala. Prema tome, e, hvala vam što ste toliko sudjelovali i podržali ovo izvješće na odboru Libe, a uvjeren sam da će se i sutra iskazati podrška Europskom uredu javnog tužitelja i nadam se da će ovo imati povoljan ishod. Hvala, gospodine Jakolino. I sada ćemo znači sutra u 12 prijeći na glasovanje. Sada prelazimo na sljedeću točku e, dnevnog reda. Znači e, radi se o izvješću o napretku u odnosima sa Turskom za 2013.